zahtjev da se oduzme imunitet zastupniku Rolanda Supaksasu e, to zbog jednog kaznenog postupka. Sukladno poslovniku ovaj zahtjev je upućen odboru Juri parlamenta koja se je zadužena za ovo pitanje. I još